Neki kolege traže plavi karton, a istovremeno su se javili i za spontano javljanje za riječ. Ali ako ste iskoristili plavi karton, onda se ne možete e, spontano javiti za riječ. Dakle, ili jedno ili drugo. Izvolite kolega. Postupci protiv zemalja kao što su Poljska i Mađarska ne tiču se samo e, kršenja vrijednosti uplitanja u sudstvo i tako dalje. Primjerice, kad je riječ o nizozemskoj eh, u kojoj političari imenuju suce, nas bi već odavno trebalo tužiti ali zemlje žele zadržati svoj suverenitet, slobodu i identitet. I tko im to može oduzeti? Tko može reći da su u krivu? Europska unija ne nudi nikakva rješenja ni u pogledu financijske niti migracijske krize. Umjesto suradnje i subsidijarnosti želi se države prisiliti e, ili kazniti. Vi ćete uništiti, slomit ćete Europu ako i dalje budete izdavali takve naredbe. Imamo Brexit, jedna zemlja već napušta Unije, koliko će drugih zemalja slijediti Veliku Britaniju ako nastavite na ovaj način? Na minutu gospodin Lundgren. Hvala E, Imenesko imamo izdvojeno mišljenje u pogledu aktiviranja članka 7. u odnosu na Mađarsku i Poljsku. Mi naime smatramo da je Mađarska suverena demokratska država koja ima prava, pravo donositi sama odluke o svojim demokratskim procesima. Reakcija Europske unije i određenih zemalja čini nam se pretjeranom, histeričnom. E, demokracija, ljudska prava, vladavina prava po našem mišljenju nisu ugrožena u Mađarskoj. E, mađarski narod e, sam u ovom kontekstu mora sudjelovati u demokratskom procesu, oblikovati ga i donositi odluke ne smijemo ugrožavati nacionalni ponos. Ovdje recimo u ovom domu zabranjeni su nacionalni simboli, primjerice zastava na stolu. E, čini mi se to neprihvatljivim. Ja se ponosim time što dolazim iz Švedske i želim to dati do znanja. E, vi ovdje nastupate kao nacionalni predstavnici i time se trebate ponositi. Hvala. Hvala zastupnica Fox na minutu i pol. Želim odati počast engleskom filozofu Skrutonu koji je umro ovog tjedna. Dodijeljena mu je jedna mađarska nagrada kao priznanje za svoje djelovanje u oslobođenju istočnoeuropskih zemalja. Kada je riječ o Mađarskoj, Poljskoj, one su dobile natrag suverenitet od Sovjetskog saveza Ironično je da postupak u okviru članak 7 sada se koristi protiv Mađarske koja i dalje želi provesti svoje suverene odluke. Ovoga puta Europska unija je ta koja koristi meke autoritativne taktike. Ja ne bih glasala za Fides ili Orbana, ali mađarski glasači to su učinili. Osobno se zalažem za slobodu tiska i govora, ali za razliku od nekih licemjera u Europskoj uniji koji često cenzuriraju ideje, ja doista poštujem različita mišljenja i mišljenja različitih birača u Europi. Vi kažete da je raznolikost europska vrijednost, ali istovremeno zabranjujete različita mišljenja. Kažete da je e, liberalna, da je da je liberalna vrijednost ključna, ali nekima niječete pravo izbora. Hvala vam, a sada zastupnik Ranžel na jednu minutu ima riječ. Hvala vam, gospođo povjerenice, predstavnice vijeća. Želim vas podsjetiti na nešto važno. Europska unija je jedan klub demokracija i taj klub definira razdioba vlasti i vladavina prava. Upravo je zato neophodno da kada se u tom sustavu pojave manjkavosti kada ti stupovi oslabe, stupovi koji podržavaju naše demokracije, onda moramo imati mehanizam koji će nam dopustiti da vidimo što se događa i e, dopustiti da vidimo poštuju li države članice vladavinu prava. Problemi vezani uz Mađarsku, Poljsku i Maltu. Istina je da članak 7 ne funkcionira onako kako bi trebao i stoga je krucijalno da tijekom ove rasprave e, obranimo sustav i proceduru koji će biti svrsishodni i koji će omogućiti e, praćenje situacije diljem Unije bez obzira na pojedinačne okolnosti. Stoga se nadam da će mađarska i poljska vlada poduzeti pozitivne korake prema naprijed kako bi se članak 7 doista i primijenio. Hvala vam. Gospodin Molnar na minutu i pol ima riječ cijenjeni zastupnici, ako ste toliko naivni i vjerujete da će izvješće o kojem govorimo zaustaviti Viktora Orbana, žalim vas, er, Orbanov režim i dalje inzistira na istome. Ugrožavaju se učilišta, napadaju sudstvo, kazališta nagrađuje se samo one koji su lojalni vladajućoj stranci. A sada Orban pokušava centralizirati europsku podršku i oduzeti je lokalnim vladama. Gospodin Mesaroš, koji je njegov Orbanov glavni čovjek, je sada bogatiji od eh, kraljice Elizabete. Dakle, Viktor Orban zapravo e, potkopava, uništava europske vrijednosti i, i, pritom koristi europski novac kako bi financirao svoju kampanju protiv e, europskih vrijednosti. To nije ništa novo e, i morate znati da Viktor Orban neće stati, on je neumoran i sve stvari će ostati iste dok mi samo govorimo kako nam je žao i ispisujemo duga izvješća. Viktor Orban ne poznaje civilizirani jezik Europske unije. On je despot. Jedino što razumije je da ga neko pljusne po ruci i kaže mu prestani. Ne možeš trošiti novac mađarskih poreznih obveznika kao da je to novac iz svojeg vlastitog džepa. Orbana treba kazniti, to je jedini način da obranimo e, mađarski narod i interese mađarskog naroda. Hvala vam. E, gospodin e, Franci ima riječ. Na minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ljudi koji dolaze iz eh, drugih zemalja izloženi su velikom eh, pritisku E, djeca iz takvih e, obitelji e, su zanemarena i diskriminirana u obrazovanju i na koncu jedva da znaju čitati i pisati. Prošli tjedan sud u Debrecinu je dodijelio naknadu štete toj obitelji zbog implikacija segregacije. Riječ je o institucionalnoj segregaciji koju provodi Orban. A kako reagira Orban? Umjesto da štiti djecu, on e, traži, forsira njihovo isključivanje, e, tako da e, potiče netoleranciju prema Romima. Gospodine Orban, prestanite poticati e, takvo neprijateljstvo a vi Također trebate konačno isključiti e, Fidesz iz svog kluba i iskoristite članak 7. kako biste Orbanu pokazali gdje mu je mjesto. Hvala. Imate pitanje koje vam je uputila zastupnica Jaruka i drugi kolege su se javili za riječ. Oni mogu nakon zastupnice. Gospođo Jaruka imate riječ na 30 sekundi. Hvala što ste prihvatili moje pitanje. Mi blisko surađujemo po pitanju Roma i zato imam pitanje za vas. Možete li navesti još jednu zemlju koja je učinila više za europske Rome od Mađarske? Molim vas, navedite još jednu zemlju koja je učinila više za europske Rome od Mađarske. Hvala vam. Livia, Draga Livija, to je pogrešno pitanje. E, ja bih volio kada bi ono e, što vi e, govorite bilo točno. Bilo bi dobro kada bi to bilo tako. Međutim, imamo dokaze, imamo činjenice. Prije nekoliko dana odluka ovog suda upravo to govori i to je istina. Idemo ovdje govoriti o činjenicama i dokazima i na koji način možemo promijeniti ovu situaciju e, kako bi stvari postale bolje za ove ljude. Mi radimo na tome i trebamo raditi na tome, ali to ne može počivati na, lažinama, na lažima, na izmišljotinama, nego doista trebamo pokušati to promijeniti. I to je pravi pristup od kojeg mi krećemo. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Džambacki ima riječ na jednu minutu. Hvala vam. Dragi kolege i kolegice, postupak koji se vodi protiv Poljske i Mađarske običan je lovna vještice. Zašto? Poljski i mađarski glasači sami su izabrali e, na demokratski i slobodan način vlastite vlade oni koji preferiraju crvene komunističke simbole umjesto nacionalne simbole ne vole ono što se govori o migrantima, o e, granicama. Vama se ne sviđa njihov stav, ali ponašate se poput bojševičkih diktatora i nijećete poljskom i mađarskom narodu pravo da sami odluče o vlastitoj sudbini. Brojna su carstva pokušala potisnuti nacionalni identitet naroda i propala su, tako ćete i vi propasti. Imate pitanje gospođe Barli, prihvaćate li ga? Gospođo Barli, imate riječ. Slažite li se sa mnom? da kažem da autokratski totalitarni e, diktatori rade kako bi sve institucije u jednoj zemlji bile pod vašom kontrolom, kako nitko ne bi imao različite mišljenje od vas. Slažete li se da je to ono što se sada događa u Mađarskoj? Gospodine Džambacki, imate 30 sekundi za odgovor. ono što ste opisali se ne događa u Mađarskoj i Poljskoj. Poljski i mađarski narod izabrali su svoju vladu. Kada se ne slažete s nama, onda nam ne dajete riječ, ne dopuštate nam da govorimo. To je totalitarinizam, to je opresija slobode govora i to je e, novi bolševizam. Hvala vam. Hvala. A sada gospodin Belami. Gospodine predsjedniče, mislim da se svi slažemo da smo ovdje jer je od temeljne važnosti da branimo pravnu državu. Ali o čemu se radi u Mađarskoj? Organiziraju se tamo slobodni izbori. Da, postoji li politička oporba, e, više stranačje. Da, e, da li mediji kritiziraju vladu? Koliko ja znam, u Mađarskoj nema ubojstva novinara a mi smo prije nekoliko tjedana govorili o tim pitanjima kada smo upravo govorili o pravnoj državi je li mađarska vlada na legalni način izabrano da mi možemo sada ovdje jednostavno se usprotiviti izboru koji su načinili mađarski birači možemo se suprotstaviti gospodinu Orbanu ali ne možemo ovdje dovoditi u pitanje pravnu državu, a moramo istovremeno jačati te temeljne principe e, za e, Europsku uniju. Zastupnik Belami. Zastupniče Belami, jedan zastupnik iz vašeg kluba, gospođa Tun, želi vam postaviti pitanje. Prihvaćate li plavi karton? Da. Zastupnica Tun, izvolite. Hvala lijepa. Mi smo iz istog političkog kluba i želim pitati jesu li izbori zaista slobodni ako mediji nisu slobodni. Drugo pitanje. Je li potrebno ubojstvo novinara kako bi se dokazalo da nema slobode medija. I treće, da li neka vlada, čak i ako je izabrala većina birača, može li ta ista vlada ipak djelovati protiv prava, protiv demokracije, pravosudnog sustava i medija koji bi trebali biti slobodni? Hvala. Ovo je zanimljivo pitanje. Iz istog političkog kluba imate 30 sekundi za odgovor. Evo, tri odgovora. Prvo, i ima medija koji u Mađarskoj kritiziraju vladu, oni postaju, njih se i čita i sluša. Drugo pitanje, ubojstvo novinara je dramatična situacija. Danas ne postoji postupak protiv Malte sukladno članku 7. i to jest problem. I treće, vi ste me uvrijedili s obzirom na ono što sam ja sada rekao. Ja vam jednostavno mogu reći da oni e, koji organiziraju izbore u ime određenih načela, a neke stvari, za neke stvari jednostavno ne koriste činjenice. Gospodine Belame, E, prema poslovniku imali ste 30 sekundi kako biste odgovorili na pitanje zastupnice Tun, a ne da sada ulazite u raspravu sa drugim kolegama. Molim da sada poštujete pravila i ono što sam rekao. Sada je na redu zastupnica Zipal, izvolite. Hvala lijepa. Ponovno Mađarska. E, prosvjedi oporbe, kulturnih krugova, međunarodne javnosti, a e, ništa to ništa ne znači. Postoji samo jedno mišljenje. U budućnosti će e, nacionalna vlada donositi odluku o tome koliko sredstava će davati lokalnim kazalištima i tko će biti postavljen za intendanta. Ne smijemo biti naivni. Politička kontrola nad kulturnim institucijama predstavlja cenzuru. Izdvojena mišljenja trebaju biti ukinuta. To je zapravo e, pranje mozga i to sve naoko diskretno, a nema pritom jasne opozicije i jasnog protivljenja europskih institucija. Ove nove mjere su pravi skandal i zato je došao trenutak da Mađarska snosi posljedice. Hvala. Zastupnica Scott Kato. Hvala lijepa. Ponovno približavanje između britanske nove vlade i Orbana zapravo treba biti e, znak e, za uzbunu. E, prvo je posebni savjetnik tražio posebne odnose između Mađarske i Velike Britanije, a onda je Orban hvalio Johnsona kao jednog od najbriljantnijih političara. S obzirom na trenutačnu situaciju, znači li da će uskoro Ujedinjena kraljevina postati lažna demokracija, slično kao mađarski model? Od 2010. Orban napada medijsku slobodu, ograničava slobode e, novinarima. Johnson prijeti bojkotiranjem određenih e, novinarskih kuća. Ova vlada kritizira medije kao nikada prije. Orban eh, odobrava Brexit jer to znači pomake prema neliberalnoj demokraciji i autoritarizmu. Johnsonovi Torijevci su spremni eh, rasprostrati crveni tepih za Orbana. To je doista zabrinjavajuće ne samo za Ujedinjenu kraljevinu nego i za Europsku uniju. Hvala lijepa. sada je na redu zastupnik eh, Leners. Izvolite. Hvala lijepa. Europska unija nije slučajna unija. Riječ je o zajednici vrijednosti. Vrijednosti kao što su sloboda, demokracija, vladavina prava, e, temeljna ljudska prava. To su zajedničke vrijednosti na kojima počiva ova suradnja. E, međutim, E, moramo doista voditi računa o poštivanju ovih vrijednosti. Godinu i pol e, je prošlo od kako je Europski parlament proglasio da postoji rizik za ove vrijednosti u Mađarskoj. Međutim, u međuvremenu se ništa nije učinilo na tom planu. Dobro je da danas vodimo raspravu o tome i da ćemo sutra glasovati o rezoluciji. Međutim, prava rasprava treba se voditi na vijeću. E, međutim, izgleda da pojedine države nisu spremne otvoreno razgovarati sa drugima. E, čelnici šefovi država i vlada praktički time pokazuju da su ljudske vrijednosti tek puko slovo na, na papiru. Hvala. Plavi karton. Prihvaćate li? Prihvaćate li pitanje? Da. 30 sekundi. Hvala. Slažem se s onim što je rekao prethodni govornik. Međutim, suočen sam s dilemom. S jedne strane vi govorite u ime svog kluba da trebamo stati u obranu i zaštitu europskih vrijednosti i slobode govora. Međutim, postoje kolegice i kolege iz Mađarske koji se tome protive. Je li to vama eh, potpuno jasno u vašem klubu? Znate li na kojoj se strani? Imate 30 sekundi. Nije moj posao riješiti vaše dileme. Mislim da sami to možete najbolje učiniti. Mi razgovaramo o ovim pitanjima unutar kluba, unutar naše političke obitelji i o tome ćemo razgovarati i u budućnosti. To je sve što vam mogu reći. E, vi vodite računa i brinite za svoj klub. E, puno sreće s kolegama e, s Malte, a mi ćemo rješavati naša otvorena pitanja. Hvala. Zastupnica Inđir, izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče Mađarske i nadalje postoje problemi sa demokracijom i vladavinom prava. Europska unija nije uspjela ostvariti pomake. Ako bi postojao neki krug, eh, odnosno neka nagrada za kreativnost eh, na političkoj razini, onda bi Fidesz mogao dobiti nagradu jer su doista inovativni što se tiče načina na koji eh, krše europske propise. Jasno je da je došlo do zastoja što se tiče primjene članka 7. Upravo zato moramo iznaći novi europski mehanizam u svrhu zaštite vladavine prava. Paralelno dalje moramo raditi i iznositi konkretne prijedloge ukoliko dođe do toga da države članice odbijaju poštivati temeljna prava Europske unije. U takvoj situaciji mogli bismo pribjeći također i financijskim mjerama jer ne možemo prihvatiti zlouporabu europskih sredstava a da se pritom napadaju naše europske vrijednosti. Hvala. E, zahvaljujem. E, zastupnik Vinče ima jednu minutu, izvolite. Mikro. Mikrofon, Hvala lijepa. Uvažene kolegice i kolege, poštivanje za zajednička prava i e, vladavinu prava, to su temeljni stupovi naše zajednice. Što se tiče načina praćenja poštivanja ovih vrijednosti to je pitanje koje je otvoreno za raspravu. E, što se tiče e, parlamenta uvijek iznova se iznose izjave koje se ne mogu pretočiti u realnost. E, parlament je pokrenuo postupak, međutim vijeće ga treba provesti. Tu ne možemo dopustiti preklapanja i ne možemo izlaziti iz eh, onih okvira koji su predviđeni ugovorima. Do sada eh, je takav postupak pokrenut samo protiv dvije zemlje u srednjoj i istočnoj Europi. Vi se pretvarate da je situacija sjajna u svim drugim eh, zemljama. Međutim, meni se čini da ovdje postoje dvostruki standardi i to je nešto o čemu trebamo razmisliti. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Piri. Jedna minuta. Poštovani gospodine predsjedniče, prije skoro godinu i pol Europski parlament zatražio je od država članica da pokrenu postupak prema članku 7. protiv mađarske vlade. Što se dogodilo u međuvremenu? U tih godinu i pol vijeće oklijeva i prebacuje taj vrući krumpir stalno sljedećem predsjedništvu. A Orban i nadalje dovodi u pitanje neovisnost pravosuđa, uništava pluralizam medija i potiče ksenofobiju. A mi kao Europska unija to toleriramo. Vijeće i nadalje blokira pomake u pogledu procedure prema članku 7. Pozivam Hrvatsko predsjedništvo da ozbiljno shvati ovaj postupak i da to tretira kao prioritet. Poštovane kolegice i kolege, pitam se eh, hoću, eh, hoće li članovi Fideša na sljedećoj plenarnoj sjediti na krajnjoj desnoj strani jer pripadaju u krajnju desnicu. A mi eh, moramo voditi računa o vlastitim vrijednostima. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima zastupnik Hidvegi. Izvolite. Hvala lijepa. Trebali bismo zapravo proanalizirati zašto je došlo do fabriciranja ovog postupka protiv e, Mađarske i Poljske. Zapravo su ljevičari inzistirali na tome da se pokrene postupak protiv e, Mađarske i Poljske i to je bio preduvjet za pokretanje postupka zbog ubojstva E, novinarke na Malti i to je doista velika sramota. E, što se tiče ovih optužbi protiv Mađarske, tu mogu reći da postoji neovisno pravosuđe, da postoji zajamčena sloboda govora, sloboda izražavanja i sloboda medija. U Mađarskoj postoji e, dijalog s ljevičarima u Europi i tu se radi o e, obrani e, tradicionalne kršćanske kulture. Međutim, ljevica zapravo zlorabi koncept vladavine prava kako bi politički kaznili Mađarsku i Poljsku ovakvim izmišljenim postupcima. Imate plavi karton, jeste li spremni prihvatiti pitanje? Da, Izvolite, 30 sekundi za pitanje. Hvala lijepa. E, drago mi je e, da e, se političar iz Fideša digao i iznio svoje stajalište. To se obično ne događa u Mađarskoj. Imam jedno pitanje. Zašto se toliko protivite tome da se sredstva Europske unije povežu sa e, jamstvima za poštivanje vladavine prava. Ne smatrate li da je to zapravo priznanje krivice? Hvala. Upravo o tome govorimo. E, snage s lijevog spektra zlorabe ovo pitanje vladavine prava i nespremni su prihvatiti neko drugačije političko stajalište. Vi ste ti koji ste neprijatelji tolerancije i demokracije. Zapravo može se govoriti samo o vladavini prava ako se ista pravila primjenjuju za sve pod istim uvjetima i sa istom procedurom. A ovo sada nije takva situacija. A vi ovo zlorabite za potrebe političkog lova na vještice. Hvala. Zastupnik luksman izvolite. Prije više od godinu i po dana donesen je članak sedmi, a e, vlade Poljske i Mađarske i dalje krše pravnu državu Mm, od onda se organiziraju saslušanja, saslušavaju stručnjaci i ovo i ono i rezultat je nikakav i još gore od nikakvog jer jednostavno e, dalje se izdvajaju sredstva za Mađarsku. Drugim riječima, mi našim novcem plaćamo da se krše naši principi sve dok se to ne promijeni neće biti promjena. Moramo uspostaviti tu uvjetovanost u Varšavskoj i u Budimpešti. E, mladi političke stranke se mobiliziraju i traže demokraciju. A što radimo mi? Mi ih ostavljamo same i moramo se pokazati da smo više od otirača o koji se mogu gospodin i e, Orban i drugi obrisati. Moramo se boriti i za europsku demokraciju. Hvala lijepa. Na redu je zastupnik Hansen. Jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Što je pravna država? Jedna od temeljnih e, vrijednosti i stupova Europske unije. Jer svi to moraju poštivati. I oni koji vladaju i oni kojima se vlada. Dakle, E, a ovdje je u Mađarskoj jednostavnost dodano još jedan komad drva na lomaču pravne države u Mađarskoj. E, ponaša se na različite načine protiv slobode govora, udruživanja i tako dalje. Mađari jednostavno idu korak naprijed, dva koraka natrag. To jednostavno više nije prihvatljivo i takvo se pravila se moraju primjenjivati u svim državama bez obzira koja je politička stranka na vlasti. Ja kao demokršćanin ću se uvijek predano za to zalagati. Hvala lijepa. E, zastupnica Folat, imate jednu minutu. Zapravo Eh, je zastrašujuće u svjetlu izvješća s Argentini iz 2018. da u parlamentu nije došlo do primjerene reakcije Mađarske ili vijeća. Naprotiv, e, mađarska vlada i nadalje e, krši e, ljudska prava, krši vladavinu prava, postoji ograničena sloboda medija, ne postoji neovisno pravosuđe, jedno sveučilište je protjerano, a udruge nemaju slobodu djelovanja a vijeće to samo šutke i skrštenih ruku promatra. To praktički znači da odustajemo od zajedničkog projekta i zato mi pozivamo vijeće i institucije ne samo da djeluju u skladu sa člankom 7. nego i da donesu zakon prema kojem će se isplata europskih sredstava povezati s poštivanjem vladavine prava. Hvala. Zahvaljujem. E, popis e, predviđenih govornika je e, iscrpljen. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Jedan od kolega već je postavio pitanje jednom od zastupnika koji su govorili, tako da imamo četiri zastupnika na popisu. Izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče podjele zadaća i odgovornosti među institucijama, situacija je potpuno jasna. Međutim, ova e, rezolucija koju su izradili ljevičari sadrži određene pogreške. I e, vijeće i pravna služba e, pučana proglasili su to nespojivim s europskim propisima. Postupak prema članku 7. Eh, trebao bi se proširiti na područja izvan izvješća s Argentini. Eh, međutim, to nije održivo. Eh, I zato me zanima što nam preostaje učiniti. Gospođo povjerenice, mislim da bi bilo loše nastaviti raditi na ovaj način i oslanjati se na nepristrane izvore. Ukoliko svatko može pokrenuti ovakav postupak, bili bismo preplavljeni ovakvim procedurama i zato molim Hrvatsko predsjedništvo da to zaključi što prije. Zastupnik Lopez Aguilar, jedna minuta abrumadora. E, Viktor Orban e, izabran je velikom većinom glasova. I otkako je e, stupio na vlast, situacija se pogoršava. I ovo se pitanje stalno ponavlja i vraća. U vrijeme, u ono vrijeme smatrao sam da je poslali smo dakle izaslanstvo da prouči pitanja sloboda medija i prava manjina. E, međutim, osim toga, e, tu se pojavili dosjeji o azilu i migracijama i o pitanje o tome kako se treba upravljati europskim fondovima. Sve to vezano je za to pitanje većine. Ali demokracija nije e, nešto što se temelji samo na volji većine jer e, demokracija nije vladavina većine, već zaštita manjina i pravne države. Komisiji moram poručiti da ćete imati punu potporu e, da taj postupak i isto tako ćemo vas podržati e, između ostalog što se tiče pravila pristupa europskim fondovima sve dok se tamo ponovo ne pojavi

Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Sver na jednu minutu. Puno hvala što ste mi dali riječ. Svi mi koji smo ovdje već dugi niz godina pratimo taj pogrom koji već godinama traje protiv Mađarske. Mogli bismo reći da je gospodin Orban uvijek odgovarao za e, svoja djela na demokratski način i prema tome rezolucija puna arbitrarnih procjena je nešto što ne mogu podržati. Europska unija i dalje funkcionira i vidimo da je medijski prostor u Mađarskoj i dalje slobodan i razvija se osim toga više nego li u nekim drugim državama članicama. Neke države članice Europske unije koriste europske fondove na korumpiran način i ponekada e, se usuđuju da e, vođu oporbe na e, nezakonit način stave u zatvor. Ali moramo raditi na tome da naša Europska unija postane jača. Hvala. Ovim smo se završili sa slobodnim javnim za riječ. Sada riječ ima komisije. Hvala. Htio bih se vratiti na određena pitanja za vrijeme ove rasprave. Pozitivno mogu reći da je mađarska vlada odlučila da ne nastavi s kontroverznom reformom e, oko spornog sustava. Međutim, Novi su zakoni uvedeni u rujnu i ojačali su funkcioniranje pravosuđa. To je vezano za imenovanje sudaca na Vrhovni sud. I isto tako e, administracija e, odnosno upravne strukture mogu dovesti to u pitanje prije nego što se to pošalje na žalbeni sud. Analiziramo te nove zakone u ovoj fazi. Ali šteta je što je ta reforma izvedena brzo, bez konzultiranja Venecijanske komisije i bez javne rasprave. Nova a zakonodavstvo ne bavi se postojećim e, brigama oko nacionalnog pravosudnog vijeća koji bi bio ravnoteža administrativnih vlasti koji upravljaju pravosuđem. Iz tog razloga su e, unesene posebne preporuke za Mađarsku. E, upravne vlasti su dale ostavku u e, predstavnik je dao ostavku u studenom kako bi postao sudac na e, Ustavnom sudu. Postoji još jedna stvar kojom sada analizira komisija i koja će e, dovesti do e, suđenja na Vrhovnom sudu gdje je se zatražilo preliminarno mišljenje suda Europske unije i rezultat tog suđenja traži da se situacija dobro preispita jer sadašnje europsko traže da nacionalni sudovi mogu neometano se obratiti sudu Europske unije. Čuo sam puno pitanja o diskriminaciji Roma. Europska direktiva o ravnopravnosti zabranjuje diskriminacije E, u obrazovanju na osnovi e, etničke e, porijekla. I što se tiče segregacije djece Roma, su situacija je takva da sada Mađarska to prati i pokušava popraviti situaciju. Komisija neće dopuštati nimalo prevare vezane za europski proračun a to vrijedi za države članice koje upravljaju tri, sa tri četvrtine proračuna. I potrebno je dakle poduzeti potrebne mjere za zaštitu europskog proračuna. Komisija je predložila e, uredbu vezanu za europski proračun koja bi trebala omogućiti da se sankcioniraju manjkavosti državama članicama. To je instrument za dobro financijsko upravljanje. Instrument je jednostavan, trebaju se zaštititi financijski interesi Europske unije protiv prevara i u tom smislu svaka zemlja treba neovisni sustav pravosuđa i javne vlasti moraju na dobar način koristiti postupak proračuna Europske unije. I to na način e, gdje bi trebalo omogućiti Europskoj uniji da za slučaj problema e, suspendira izdvajanje tih, tih sredstava. O tome sada razmatra Europsko vijeće. Također sam čuo poziv za novi mehanizam o pravnoj državi. Komisija radi na izradi takvog mehanizma i to je prioritet. Odnosit će se na sve države članice i predstavljat će sintezu za značajne mm, elemente vezane za pravnu državu, uključujući i za sistemske probleme kada nedostaje odgovarajuća pravna zaštita od strane neovisnih sudova. Sve e, to će nam omogućiti da možemo intervenirati u ranoj fazi. Zaključno, žao mi je što ne mogu reći da od rezolucije, e, od kako je uložen prijedlog rezolucije Europskog parlamenta, nije došlo do poboljšanja situacije u Mađarskoj. Nadam se da će današnja rasprava omogućiti da se situacija poboljša. Komisija je spremna pomoći prilikom rješavanja tih pitanja. Gospodža Brnjac ima riječ. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, predsjedništvo i vijeće u cjelini pridaju veliku važnost pravnoj državi i temeljnim pravima. Europska unija i države članice moraju poštivati i promicati naše zajedničke vrijednosti. Predsjedništvo će veliku pozornost posvetiti e, onome što smo danas čuli za vrijeme ove rasprave. I baš kao i finsko predsjedanje i Hrvatsko će obavještavati redovito Europski parlament e, o situaciji postupka sukladno člankom 7. Predsjedništvo će također izvijestiti vijeće o Europskom parlamentu i njegovu prijedlogu. Hvala lijepa, a sada e, e, e, moram reći da sam dakle zaprimio prijedlog rezolucije o članku E, sedmom toči prvom o Mađarskoj. Hvala. Sljedeća točka dnevnog reda glasi aktualna saslušanja u okviru članka sedmog stavka prvog e, ugovora o Europskoj uniji o Poljskoj. U ime e, vijeća riječ ima gospođa Brnjac. Izvolite. Thank you. President, honorable predsjedniče, uvaženi zastupnici. Kao što smo čuli u prethodnoj raspravi, izuzetno je važna tema o kojoj danas ovdje raspravljamo. Vrlo je važno mjesto pravne države i temeljnih prava u našim društvima. E, okvir 2019. do 2024. je nužno e, kako bi se poštivale temeljne vrijednosti. A što se tiče članka sedmog, e, vezano za Poljsku, održana su tri saslušanja 2018. godine i na sastanku vijeća e, za opće poslove. Redovito se informiralo o tome i raspravljalo na vijeću za opće poslove u e, četiri navrata prošle godine. Hrvatsko presjedanje će se osigurati da će se o toj vrlo važnoj temi uvijek referirati na vijeću za opće poslove. Istovremeno se nadamo da će odnosi komisije i, e, i e, Poljske uroditi plodom. Mi ćemo prenijeti ovo što je bilo rečeno na ovoj raspravi. Hvala lijepa. Sada riječ u ime komisije ima povjerenica Jorova. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujem Europskom parlamentu što je na dnevni red stavio temu situacije, sadašnje situacije vezano za pravnu državu u Poljskoj. E, mi se zalažemo za to da se pravna država poštuje u Europskoj uniji. Znam da je parlament redovito pratio situaciju i da vas je komisija redovno o tome obavještavala. E, prošle godine povjerenik Renders govorio je o tome pred odborom Libe. Danas govorimo o najnovijim događajima. Za početak ono što se odvijelo na sudu Europske unije 5 studenog 2019. godine je sud Europske unije u punu potporu Europske komisije rekao da ako se snizila dobna granica za odlazak u penziju redovnih sudaca i obavezan odlazak u mirovinu, da je Poljska nepravično donijela odluku kojem je povrijedila pravo neovisnosti sudstva i nepovredivosti e, sudaca prema člancima e, ugovora Europske unije. Nadalje, e, Sud Europske unije donio je preliminarnu odluku o tome. A Sud Europske unije smatra da Vrhovni sud Poljske mora odlučiti je li nova stegovna e, novijeće zaista neovisno. 5. prosinca Poljsko e, Vrhovni sud temeljem kriterija koje je odredio sud Europske unije donio je odluku da je stegovno vijeće e, Vrhovnog suda ono koje ne udovoljava kriterijima neovisnosti sudstva i prema tome nije e, sukladno pravilima niti europskog niti nacionalnog prava. Poljski političari kritizirali su odluku Vrhovnog suda. U tom smislu primjenjivanje tog te odluke Vrhovnog suda e, smatramo, i to moram reći, vrlo važnim za primanjivanje evropskog prava. E, u listopadu je zbog toga e, Europska komisija zatražila da Sud Evropske unije razmotri sve što je vezano za novu ostegovno vijeće poljskog sudstva. Situacija je i dalje vrlo zabrinjavajuća. Usprkos preliminarnoj odluci Suda Europske unije i presude Vrhovnog suda, redovni suci koji to ne to primjenjuju e, sada su i e, dalje u lošem položaju, a stegovno vijeće i dalje funkcionira. To izaziva veliku štetu za suce e, koje mogu biti poslani pred stegovno vijeće za koje je ustanovljeno da nije neovisno. Takvo novo vijeće uz nove disciplinske postupke je nešto što je hladan za, poljsko pravosuđe. Iz svih tih razloga Europska komisija je jučer zatražila da se donesu e, privremene mjere vezane za postupak prekršaja i e, to je vezano dakle za Poljsko vrhovni sud. To su hitne mjere koje su potrebne u ovom slučaju. Komisija je i dalje spremna nastaviti dijalog s Poljskom o situaciji e, pravne države i u nadi da će se riješiti sporna pitanja. Još jedan nedavni događaj vezan je za prijedlog novog zakona o pravosuđu koje je sada na čitanju u Poljskom parlamentu. U njemu se govori o neovisnosti sudstva, a e, to na načine gdje se izaziva još veća zabrinutost od strane komisije. Iz tog razloga uputila sam dopis e, poljskim vlastima i različitim instancama 19. prosinca. U e, mom dopisu htjela sam objasniti da komisija želi nastaviti raditi s poljskim vlastima i istovremeno spriječiti probleme kao i pomoći pri rješavanju problema kada do njih dođe. U e, mom pismu podstičem poljske vlasti da rasprave o prijedlogu prijedlog zakona s Venecijanskom komisijom te da prije nego li što izvrše sve nužne konzultacije sa svim dionicima ne e, krenu raditi ništa dalje na tom prijedlogu zakona. Jer ovo što imamo sada nije u skladu s pravnim poretkom i trebalo bi dovesti do daljnjeg pogoršanja pravne države u Poljskoj. Komisije je drago da je predsjednik Senata zatražio mišljenje od Venecijanske komisije, čiji je predsjednik 9. i 10. siječnja ove godine bio u Poljskoj i koji priprema mišljenje o tom prijedlogu poljskog zakona. Komisija je spremna na konstruktivni dijalog u redovnom je kontaktim s poljskim vlastima kako bi se našao način da se izađe iz ovih problema. Hvala. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Sada prelazimo na govornike koji će govoriti u ime klubova. U ime kluba Pučana, zastupnica Mecola, izvolite. Poljska ima mjesto u samom srcu Europske unije i Poljska i jest srce Europe. Kada se Poljska pridružila Europskoj uniji, to je značilo da napokon možemo zanemariti pet desetljeća podjela to je značilo da postoji nova nada za Poljsku i nova nada za Europu. Poljski građani su europski građani baš kao što su poljski suci europski suci. Biti država članica znači poštovati prava i imati odgovornosti. Mi imamo zajedničku prošlost, što znači da trebamo imati i zajedničku budućnost. I upravo zato ne možemo šutjeti kada se prijeti vladavini prava u Poljskoj ili u drugoj državi. Ne možemo šutjeti kada se koristi e, izabrana većina da se opravda ono što je neopravdano i ne možemo šutjeti kada se prijeti poljskom pravosuđu. Vladavina prava nije samo isprazna fraza. Ona uključuje slobodu, jednakost i prava i u konačnici ona znači Europu. Bez zaštite vladavine prava naši ugovori samo su mrtvo slovo na skupocijenom papiru, a bez doista neovisnog pravosuđa ne možete imati niti vladavinu prava. I želim biti kristalno jasna. E, zagovaranje neovisnosti sudaca koji mogu obavljati svoj posao bez straha ili favoriziranja nije napad na Poljsku ili na poljski narod. Riječ je o zaštiti europskog načina i o zaštiti e, poljskog naroda. S nama su ovdje poljski suci i želim im odati priznanje i reći da ih nećemo iznevjeriti, nećemo iznevjeriti ni Poljsku, niti Europu. Hvala vam. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Lopez Aguilar. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Gospođo Jurova, povjereniče Reinders, u ovom domu čuli smo dramatične izjave poljskih sudaca. Riječ je o brojnim zlouporabama i vršenju pritiska, a sve sve su to prošli upravo poljski suci koji su samo htjeli obavljati svoju dužnost u skladu sa europskim pravom. U samo dvije godine Doš, pokrenuti su tri zakonodavne inicijative od strane većine i zbog toga je došlo do ukidanja određenih prava. I to je kompromitiralo pluralizam u društvu. Poljska je jedna velika zemlja. jedna od velikih zemalja Europe koja se pridružila Europskoj uniji u valu proširenja. Ako se prisjetimo vremena francuske revolucije, onda znamo da postoji jedna bogata tradicija i ova rasprava je pravovremena. Čuli smo i izjave su, poljskih sudaca, čuli smo kakva je situacija sa Ustavnim sudom, sa disciplinskim vijećem, ali jasno je da to nije u skladu sa člankom 47 povelje o temeljnim pravima Europske unije. Dakle, to treba jasno reći. Sucima i pravnicima diljem Europe koji su prošlog tjedna izašli na ulice. Želimo reći Poljskoj da nije sama i da Europski parlament podupire temeljna prava, demokraciju i neovisno pravosuđe. Parlament poziva komisiju da poveže isplatu novca iz EU fondova sa e, strogim poštovanjem vladavine prava. Hvala. Sada riječ ima gospodin Šimečka. Hvala vam. Nešto ozbiljno se događa kada suci izlaze na ulice prosvjedovati. I situacija je doista ozbiljna jer vlada najveće EU države provodi zastrašivanje sudaca i koje samo žele zaštititi svoje, e, svoju nezavisnost. Više od 40 sudaca, neki su ovdje s nama, su e, žrtve e, kampanje blačenja i prolaze disciplinske mjere mora biti jasno da takva opresija neovisnih sudaca je nešto što je bez presedana u povijesti Europske unije. Ako se donesu novi propisi, suce bi se čak moglo otpuštati, a to je očito protivno ideji prema kojoj je Europska zajednica, Europska unija zajednica vladavine prava. Nažalost, do sada vijeće je djelovalo poprilično stidljivo, ali na sreću komisija je e, poduzela neke mjere. Međutim, nacionalne vlade više ne mogu izbjegavati odgovornost kada je riječ o zaštiti europskih vrijednosti. Jer kao što smo čuli, poljski suci su europski suci. A s obzirom da je situacija u Poljskoj i europski problem, treba znati da bez neovisnosti pravosuđa ne postoji Europa. Hvala. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Ranitke. Hvala vam gospodine predsjedatelju, kolege i kolegice. Ja sam imala zadovoljstvo i čast jer sam razgovarala sa poljskim sucima, pravnicima, tužiteljima. I iskreno govoreći, na sastanku na kojem sam bila, posebno me dojmila jedna rečenica koju sada želim ponoviti. Jedan od predstavnika Poljske rekao je, ja sam dao zakletvu e, na poljski ustav kada sam započeo svoj posao. Ja želim ostati vjerni